Nastavljamo dakle s radom. Slijedi obrazloženje glasovanja. Prvo na dnevnom redu je izvješće von Weissaker. Izvolite zastupnica von Storch. herr präsident! es geht um virtuelle wie zum beispiel. predsjedavajući govorimo o virtualnim valutama poput e, bitcoina. Ono zasigurno mogu imati pozitivan učinak, mogu se uštedjeti milijarde dolazi do kvantitativnih e, promjena koje su doista ogromne u opsegu, naročito što se tiče trgovine na internetu. Ova decentralizirana, međutim, pozicija ne omogućava centralizirani pristup e, sa strane oporezivanja i to je jedan od problema za birokrate kojima je potreban centraliziran sustav e, pravila. Oni su jednostavno nemoćni pred ovakvim razvojem situacije. Potrebna je neka nova tehnologija koja će nadići e, trenutne propise koja će moći funkcionirati bez birokrata i bez djelovanja komisije i Europske središnje banke. Nemojte dirati virtualne valute, nemojte dirati bitcoin, zato sam glasovala protiv. Hvala vam. Jedna minuta zastupnik Mamikins. Hvala lijepa. Otkad se Bitcoin pojavio prije sedam godina, kao i neke druge slične virtualne valute, ove tehnologije su imale značajan utjecaj na financijske i druge sektore. Zato je došao trenutak da se ocijeni doprinos tih valuta i osnovnih načela regulative. Virtualne valute imaju mogućnost smanjiti troškove transakcija, naročito za kada je riječ o prekograničnim transferima. One se također mogu koristiti za jačanje sigurnosti te povećanje brzine ovih e, transakcija. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Riječ ima zastupnik Polčak. Hvala lijepo. Ja sam podržao ovo izvješće. Za razliku od kolega koji su govorili prije mene, htio bih upozoriti na nešto. Virtualne valute bi trebali biti u potpunosti dijelom financijskog sustava. Ja, da bi se to postiglo, potrebni su odgovarajući zakonodavni propisi. Nije moguće na taj način urediti baš svaku ljudsku aktivnost, ali financijski sustav omogućava da se odgovori na pojavu ovih virtualnih valuta i naša obaveza to iskoristiti. Naša obaveza kao su zakonodavca, dakle, negativni učinci virtualnih, virtualnih e, valuta su opisani, dobro su dokumentirani, možemo se oko toga složiti, oni se mogu koristiti za nelegalne aktivnosti, oni mogu biti izloženi velikim promjenama Dakle, imamo čak e, i pojav određenih špekulacija, zato može negativno utjecati na, financijske, e, na financijska tržišta i zato tražim da djelujemo po tom pitanju. Hvala lijepo. Na redu je izvješće SK Keller, dakle privremene mjere u području međunarodne zaštite u korist Švedske. Riječ ima zastupnik Mamikins. Hvala lijepa. kriza, izbjeglička kriza je započela prije nekoliko godina i od tada je Švedska primila 170 tisuća zahtjeva za azilom. Dakle, imaju ogroman, ogroman obim primljenih zahtjeva za azilom, dakle to su brojke koje su strašno visoke na svjetskoj razini personas no Itālijas Un apspiestais priekšlikums e, Nakon e, odluke vijeća, Švedska bi trebala primiti 1300 izbjeglica iz Grčke, i još nekoliko stotina njih iz Italije, međutim, s obzirom na broj već primljenih tražitelja azila, možda bi im se moglo izaći u susret. E, formulata decembra... Hvala lijepo i ja podržavam zahtjev e, Švedske da im se omogući e, rok od 12 mjeseci za preraspodjelu kvota izbjeglica oko kojih e, se postigla odluka o vijeću. Švedska je primila više od 160 tisuća izbjeglica tijekom prošle godine to je izvršilo ogroman pritisak na tamošnji sustav azila i imalo negativne učinke na njihovu mogućnost obrade ovih e, zahtjeva za zaštitom. Sve zemlje članice trebaju imati mogućnost pokretanja ove vrste zaštitnog mehanizma kada se nađu u ovakvoj situaciji kao što je e, ovaj švedski slučaj Dakle, ona je već primila velik, e, velik broj zahtjeva i vlasti se više ne mogu s time nositi. Hvala lijepo. Zastupnica Koraca Bild. Parlament je glasao velikom većinom i odlučio podržati Švedsku. I zatražena je pauza od godinu dana za e, premještanje izbjeglica iz Italije u Švedsku. Kao e, nadležna za ovo pitanje među pučanima. Borila sam se da se prizna da je Švedska pri, primila puno više od drugih zemalja. Mi se sada nalazimo u hitnoj situaciji, tako da treba napraviti privremenu stanku kako bi se iznašalo održivo dugoročno rješenje, kako bi se i dalje moglo prihvaćati izbjeglice, ali na dostojanstven i ljudski način. Švedska i dalje treba nastaviti biti zemlja prihvata za izbjeglice. Švedska će uvijek biti slobodna zemlja za i pomagati ljudima kojima je potrebna podrška, ali i druge zemlje trebaju preuzeti svoj dio odgovornosti i treba provesti pitanje e, preseljenja. Sve zemlje to trebaju napraviti. Hvala lijepo. Riječ ima zastupnik Mikins e, na temu izvješće transatlantski protok podataka. Izvolite. Hvala lijepo. Transatlantski odnos, dakle, između Europske unije, SAD-a i Kanade je jedan od najaktivnijih na svijetu i e, financijski opseg je također vrlo e, značajan. Govorimo o protoku podataka od 15 terabita po sekundi. To naveliko na, na nadilazi protok podataka sa drugim e, dijelovima svijeta. 2014. uvoz digitalnih usluga iz Europske unije bio je 54% ukupnog protoka podataka. To znači da govorimo o jednom od najvažnijih aspekata kada je riječ o transatlantskim odnosima i ja sam podržao ovaj dokument jer mislim da je on izuzetno važan za Europsku uniju. Hvala lijepo, prelazimo na sljedeće izvješće. Počinjemo sa zastupnicom Kreton Darling, izvolite. Hvala lijepo. Energetsko siromaštvo prijeti 15 milijuna Evropanja, na diljem kontinenta. Ljudi se bore sa troškovima grijanja i to je doista neprihvatljivo. U mojoj izbornoj jedinici to utječe na jedno od deset domaćinstava i niko ne bi trebao gasiti grijanje tijekom zime, niko ne bi trebao birati između grijanja ili hrane. Izvješće moje kolegice je važan korak u našim naporima da riješimo ove probleme. I koliko se bude provelo, ono će donijeti niz mjera kojim ćemo se boriti protiv energetskog siromaštva. Pozdravljam e, osnaživanje potrošača. Oni mogu, moraju biti kadri pronaći najbolju formulu e, kada je riječ o potrošačkim tarifama. Torjevci i kolege iz Ukipa glasovali su za dokidanje nelojalne konkurencije i na taj način naštetili i neranjivim skupinama. To nije način na koji se treba boriti protiv energetskog siromaštva. Jako dobar plan za djelovanje pronalazim upravo u ovom izvješću. Hvala lijepo. Riječ ima zastupnik Mamikins. Izvolite. Hvala lijepo. Trenutno Europska unija pokušava ostvariti energetsku reformu kako bi se došlo do stvaranja decentraliziranog, fleksibilnog sistema koji će se temeljiti na obnovljivim izvorima energije. I za nas je glavni cilj da imamo na raspolaganju energiju u dugoročnom razdoblju. Pa tu je mogućnost da ljudi sami proizvode svoju energiju. To je recimo jedna od mogućnosti koje se nudi za ruralne krajeve. Također oni moraju e, moći izabrati e, dobavljače energije. U dugoročnoj perspektivi moramo se osloboditi energetskih monopola. U nekim zemljama je to i dalje problem i ja sam podržao ovu, ovo izvješće. Hvala lijepo, zastupnica Makovej. Hvala lijepo. Mm, imamo ovdje e, spomen decentraliziranih sustava, sustava koji dolaze, koji se temelje na obnovljivim izvorima energije i to je pozitivno Međutim, tu je također ono što je važno, bolja informiranost potrošača na, način da oni više znaju, da troše manje energije, potom više mogućnosti za potrošače da odaberu između različitih mogućnosti kada je riječ primjerice o grijanju i treće, tu je zaštita potrošača koja mora biti na visokoj razini, a ja podržavam ovo izvješće, međutim i da moramo vidjeti kako ćemo definirati energetsko siromaštvo na razini Europske unije, zato što svaka zemlja ima različite energetske potrebe, te je također prisutna razlika u prosječnim dohodcima. Dakle, razumni troškovi se mogu definirati na različite načine. U svakom slučaju potrebno definirati energetsko siromaštvo i ovaj sporazum je prijeko potreban. Hvala lijepo. Riječ ima zastupnik Polčak. Podporuji projekt energetske unije. Hvala lijepo. Podržavam projekt Energetske unije, podržavam i ideju za stvaranje jedinstvenog tržišta energijom. Međutim, kada je riječ o ovom sektoru, moramo pažljivo razmotriti koje će se to e, pravila uskladiti, a što je ono što će ostati e, na rješavanje zemljama članicama. To je zadaća koja pripada Europskoj komisiji. Što se tiče ovog izvješća, pozdravljam činjenicu što se pokušava ovdje poboljšati tržišna utakmica koje djeluju na ovom tržištu i tek ulaze na tržište energetike. Jača se transparentnost, to je nešto što također pozdravljam, a cilj je da se stvori jedan učinkovit sustav kada je riječ o trgovini energijom. Za mene je također vrlo važno su pravo pojedinačnih potrošača kada je riječ o borbi protiv energetskog siromaštva, mislim da je to važnost i za nas, a jednako bi se moglo primijeniti i u sektoru prometa. Hvala lijepo. sada prelazimo na obrazloženje glasovanja na temu izvješća Arena, dakle siromaštvo rodna perspektiva. Riječ zastupnik Škripek. Hvala lijepa. Govorimo o siromaštvu žena, a u izvješću se spominje ravnopravnost polova. Zašto se onda ovdje spominju potrebe skupina koje se dijele na osnovu spola. Da, govorimo o ženama koje se nalaze, koje peti siromaštvu, govorimo o različitim e, radnim mogućnostima, govorimo o različitim razlikama u mirovinama i u tom smislu moramo priznati dragocen rad, rad žena. Također tu su potrebe žena koje se nalaze pred mirovinom žena koje su hrane majke. Moramo pronaći dakle, učinkovit način za borbu protiv ovih pojava i mislim da nisu opravdane eh, opravdani zahtjevi da se ovdje govori o ženama koje su same i da se spomenju njihove posebne potrebe. Trebamo se koncentrirati na rješavanje hitnih pitanja koja se tiču e, žena, a ne smo ovdje podilaziti nekakvim e, gender teorijama. Zbog toga nisam mogao podržati ovo izvješće. Hvala lijepo. Riječ ima zastupnik Mamikins. Hvala lijepo. 64 milijuna žena u Europskoj živi ispod granice siromaštva i 57 milijuna muškaraca. Dakle, žene su, možemo zaključiti, izloženije siromaštvu i socijalnoj isključenosti. To se tiče svake dobne skupine, obiteljske strukture i tako dalje. I zato bismo trebali spomenuti i činjenicu da je ženama teško pronaći i radna mjesta i zato mislim da bismo od komisije trebali zatražiti jednu globalnu inicijativu kojom bi izašla u susret zahtjevima očeva i majci kada su u pitanju njihove potrebe. Hvala lijepa. Imam, prelazimo na sljedeće e, izvješće, to je izvješće Dalton, necarinske prepreke na jedinstvenom tržištu. Gospodine Mamikis, opet imate riječ. Hvala lijepo. U 20 godina od reforme jedinstvenog tržišta imamo situaciju da su ukinute carinske prepreke, međutim one su u nekim dijelovima tržišta još uvijek na snazi. Moramo naime smanjiti administrativni teret, naročito kada je riječ o digitalnom tržištu, a kvaliteta usluga je nešto što se mora poboljšati. U zemljama članicama često vidimo bilježimo različitu situaciju. Imamo i situacije u kojoj katka preporučena pisma stižu brže od e-mail poruka. Hvala lijepo, riječ ima zastupnic. Cilj jedinstvenog tržišta bilo je uklanjanje prepreka. Sada Međutim, i dalje imamo na snazi u Europskoj uniji postojanje necarinskih prepreka, a to stvara dodatne troškove onima koji se žele uključiti na tržište. Ono o čemu govorim jest e, režim vezan uz PDV, potom e, dogovori između određenih zemalja članica i multinacionalne tvrtke, sve se to može smatrati necarinskim preprekama kojima se ide na štetu građana koji na taj način plaćaju više za proizvode i usluge. Tu imamo i e, nedostatne propise kada je riječ o online trgovini, to također izaziva pojavu necarinskih prepreka na jedinstvenom tržištu. Procjenjuje se da dovršetak eh, jedinstvenog tržišta za slobodnu trgovinu roba i usluga za javne nabave u digitalnoj ekonomiji da može donijeti više od 600, 600 milijardi eura koristi za ovo tržište. Hvala lijepa. Prelazimo na izvješće Komi. Eh, riječ ima zastupnica Makovej. Izvolite. Kažete da niste zatražili riječ. Dakle, ukoliko nema drugih javljanja za riječ, nema više obrazloženja glasovanja, onda želim reći da će se zapisnik sa sjednice usvojiti početkom iduće sjednice, a što se ti i tu ćete pronaći sve e, tekstove kojima